Ne postoje, znači zapisnik je usvojen. Pravni odbor na sastanku je 17. rujna odredio mandate i provjerio ih u skladu sa člankom 3. poslovnika i proglašava ih valjanim. To se odnosi na gospodina Injakija. Iraz Albete Fernandez e, sa e, učinkom od 11. srpnja, gospodina Eduarda Raula Helviga i Ovidiju Jona Silaki od 4. rujna i e, gospođu Martinu Mikels od 5. rujna. Predlažem da proglasimo valjanim ove mandate. Ima li prigovora? Nemam. Konstatiram valjanost ovih mandata. Priopćio bih vam da je gospođa Nesa Čaldas sa 17.